Thank you, colleagues. I Poštovane kolege i kolegice, molim vas da zauzmete sada svoje mjesta. Zamolit ću one koji odlaze da to učine tiho kako bismo mogli nastaviti s radom. Sedma točka na dnevnom redu. Nadzor nad delegiranim aktima i provedbenim mjerama. mi toj temi pridemo veliku važnost zato što želimo poboljšati našu mogućnost nadzora nad nekim komponentama europskog zakonodavstva kao što su to mjere provedbe. Danas ćemo se e, koncentrirati na e, uredbu o e, međubankovnim naknadama i na revidirnoj direktivi o platnim uslugama, to su IFR i PSD2. Pozdravljam gospođu Andreja Vija, ona je predsjednica EBA, Oliver Sales iz DG Fizma i Rita Wiesenberg iz Opće uprave za držno natjecanje. Što se tiče psd 2, Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo izdalo je dva dokumenta, e, dokument za raspravu iz prosinca 2015 o budućem budućoj jakoj autentikaciji korisnika i sigurnosti komunikacije i konzultacijski dokument 11. prosinca o ATS-u o razmjeni informacija i suradnji među nadležnim tijelima za e, takozvano e, obavješćivanje o takozvanoj putovnici. Vidjet ćemo kako je bio razvoj događaja i kako ćemo dalje pratiti što se događa. Što se tiče članka 7. uredbe o međubankovnoj naknadi, zahtjeva se da nadzorna tijela budu neovisna što se tiče donošenja odluka i računovodstva, a EBA je u prosincu pokrenula javno savjetovanje o odvajanju tijela za izvršenje obrade i 8. ožujka objavljen dokumenta. Danas ćemo čuti nešto više o konzultacijskom dokumentu i namjerama EBE što se tiče sljedećih koraka. I također ćemo čuti koje je stajalište komisije. Sada dajem riječ gospođi Enrija, nakon toga gospodinu Salesu i Wittenbergu za kratak uvod. Zamolit ću naše goste da govore 15 minuta najviše. Andreja, imate riječ. Hvala. Poštovani članovi odbora, želim vam zahvaliti što ste mi dali mogućnost da vam nešto više kažem o radu EBA u izvršavanju ovlasti što se tiče uredbe o međubankovnim naknadama i revidirane uredbe o direktivi o platnim uslugama. Pozdravljamo ove ovlasti zato što će nam omogućiti da izvršimo naš statutarni cilj stvaranja jedinstvenih pravila i davanje doprinosa konvergenciji nadzornih praksi. E, to je svakako inovativna zadaća. EBA također želi ostvariti ciljeve PSDA 2 i uključiti, uvesti veću, veće tržišno natjecanje u plaćanjima na malo. Sad ću vam objasniti u čemu se sastoji naši ciljevi. Mi smo imali jedan mandat u članku 7.6 IFR-a što se tiče odvajanja schema platnih e, e, kartičnog plaćanja. Imamo standarde koji omogućavaju e, tijelima za obradu podataka da budu neovisni u računovodstvu u donošenju odluka. EBA je obaviještena o ovom mandatu prilično kasno nakon što su e, pregovori već završeni Čim smo saznali za ovlasti, napravili smo radionicu sa sudionicima iz raznih domena i započeli smo sa razvijanjem politike u šestom mjesecu 2015. godine. Nakon toga smo objavili um, nacrt ETF-a 2015. godine. Imali smo konzultacije, imali smo veliko sudjelovanje s 55 članova iz više od 200 različitih organizacija. E, naša, e, naš nacrt RTS-a e obuhvaća organizacijsku neovisnost, imamo funkcionalnu neovisnost, međutim imamo i neke iznimke u posebnim scenarijima, neovisnost računovodstva, osigurava se e, da e, takozvani dodjela troškova prema aktivnostima i neovisnost u odlučivanju odluka. Ovdje se radi o sastavu upravnog odbora kako bi se izbjegli konflikti interesa. Imali smo 16 odgovora, sada ih e, procjenjujemo i konačan prijedlog ćemo predstaviti u šestom mjesecu 2016. Dakle, 12 mjeseci od kad smo započeli s radom. Na samom kraju o IFER-u želim još reći da EBA e, ima pravne ovlasti razvijanja RTS-a, ali nema pravnu e, nadležnost da provede RTS jer to je nadležnost financijskih institucija, a također se radi o nadzoru nacionalnih e, tijela. Kako bi EBA provela svoju ulogu, zakonodavci Europske unije trebaju IFR e uvesti u područje primjene EBE i promijeniti uredbu, uvesti e, sheme platnih kartica i e, uvesti nadzorna tijela u definiciju financijskih institucija. Inače nećemo uspjeti postići konvergenciju nadzornih praksi za u ovoj uredbi. Što se tiče PSDA 2, imali smo šest tehničkih standarda i pet e, smjernica sa rokom od 12, 18 i 24 mjeseca. E, nadamo se da ćemo e, ih zaključiti do siječnja 2018. godine. Tu imamo notifikacije, autorizacije, nadzor, sigurnosne mjere, izvješćivanje o incidentima i osiguranje od profesionalne greške. Također imamo sedam od 11 mandata koje provodimo paralelno. Imamo i konzultacijski dokument i e, dokument za raspravu koji smo objavili u prosincu 2015. godine. Najkontroverzniji od ovih ovlasti je e, jaka um, autentikacija korisnika i sigurna komunikacija, to smo razvili zajedno s Europskom središnjom bankom. Uh, PSD2 uh, treba će postići svoje ciljeve, ali sve će to ovisiti o tome kako će EBA uspjeti odraditi probleme ts a odnosno kako će banke koje su već etablirane na tržištu komunicirati sa trećim pružateljima usluga koji žele E, sudjelovati u procesu kartičnog poslovanja. EBA je imala samo 12 mjeseci da bi dala rezultate u tom pogledu i e, mi smo već izdali diskusijski dokument u prosincu 2015. za dvomjesečni period. Što se tiče RTS-a, EBA će trebati uskladiti razne aspekte. Jedan od toga bit će zahtjev da imamo veću integraciju unutar jedinstvenog tržišta, a to bi sugerirala da će ABN nametnuti jedan jedinstveni standard e, i to detaljni. A s druge strane imamo veću potražnju za većom inovativnošću, što znači da će EBA učiniti upravo suprotno, da će, dakle imat će e, visoke standarde što se tiče standarda i tehnoloških rješenja. EBA je dobila 118 odgovora u ovoj konsultaciji. E, to je drugi put kad smo dobili najveći broj odgovora E, u našem mandatu i e, samo kad smo imali konzultaciju o naknadama bankara imali smo veći broj odgovora od ovog. E, trenutno procjenjujemo odgovore, imat ćemo i konzultacijski dokument koji ćemo izdati ljeto 2016. godine, a konačni tekst bit će izdan u siječnju 2017. dakle unutar 12 mjeseci što smo imali na raspolaganju PSD2. Zaključujem time što ću reći da smo zadovoljni nastavkom i napretkom. Imat ćemo različite e, poteškoće u našem izvršavanju zadaća, kao prvo zbog nedostatka resursa. U proračunu za 2016. godine EBA nije dobila dodatne resurse za izvršavanje ovih dužnosti u ljeto 2014. tražili su od nas da procijenimo koliko resursa nam treba za četiri mandata, Tada smo odgovorili da trebamo tri FTE-a u prvoj godini, dva FTE-a u drugoj godini, jedan FTE za svaku godinu nakon toga kako bismo izvršavali naše zadaće i održavali ih. Međutim, nismo dobili nikakve dodatne resurse, a broj mandata povećao se od 4 do 11 i zato smo mi sada u teškom položaju Dakle, ne, možemo izvršiti sve zadaće e, i održati sve rokove koje su nam nametnuti. Zato ćemo morati i e, skinuti prioritet sa nekih od naših prioriteta, na primjer o središnjim kodnatim točkama i o registru EBE. E. Nadam se da je ovaj uvod bio koristan. Na raspolaganju sam za vaša pitanja. E, koja ćete postaviti meni ili drugim kolegama koji se bave zaštitom potrošača i financijskim uslugama. Hvala. Zahvaljujem na ovom uvodu. E, primamo na znanje e, vašu zabrinutost jer smo mi također zabrinuti vezano uz resurse i EBU i primamo na znanje sve što ste rekli vezano uz nedostatak pravne ovlasti da pratite provedbu IFR-a. A sada gospodin Sales iz komisije, izvolite. Hvala, dobar dan. Hvala predsjedniče, zahvaljujem odboru Ekon koji nam je omogućio da danas iznesemo naše stajalište o ovom važnom pitanju. Nemam mnogo toga za dodati, želim samo potvrditi da PSD2, odnosno pripadajuće zakonodavstvo, smatra se važnim e, propisom koje je svojem prošle godine, zahvaljujući također Europskom parlamentu koji se zalagao za to da bismo došli do ambiciozne razine zaštite potrošača i da bismo otvorili tržište. Mislim da se sada nalazimo u klasičnom kontekstu vrlo dobre podjele odgovornosti između Europske komisije s jedne strane i s druge strane EBE. Što se nas tiče u Europskoj komisiji i u općoj upravi FIZMA, mi se sada koncentriramo na primjenu u nacionalno zakonodavstvo ovog velikog dokumenta, odnosno propisa. Imamo i standardni instrumentari E, koji će omogućiti državama članicama da to učine. Mi sada organiziramo radionice o primjeni u nacionalno zakonodavstvo. U veljači smo držali posljednju, a jednu radionicu ćemo držati sutra. E, imat ćemo ih više tijekom ove godine, a još više iduće godine kako bismo bili sigurni da sve javne uprave u državama članicama imaju dovoljno znanja i dovoljno instrumenata da bi uspjele na vrlo precizan način primijeniti u nacionalno zakonodavstvo ovaj dokument. Mm, I to najkasnije do 2018. godine. Kao što su prethodnici rekli, e, imamo važne mjere na drugoj razini koje treba primijeniti. Imamo zajednički interes e, zajedno sa EVOM da ovo primjena u nacionalno zakonodavstvo bude uspješna. Surađujemo vrlo tjesno zajedno, imamo jako puno razmjena informacija i iskustava kako bismo sigurni da zakonodavstvo prve e, razine i mjere druge razine budu kvalitetno pripremljene, a da se provedba onda provede na kvalitetan način. To je sve e, što se mene tiče. Na kasnije ću rado odgovoriti na vaše pitanja tijekom rasprave. Hvala. Hvala. A sada gospođa Rita Wezenberg. Hvala. Zahvaljujem što ste nas pozvali da danas govorimo o ovoj temi. Danas govorimo o uredbi o međubankovnim naknadama, e, u kojoj smo fazi. U šestom mjesecu 2015. sve započelo vezano uz e, 12. mjesec prošle godine kad smo imali stupanje na snagu takozvanih caps, dakle maksimalnih granica. E, imamo također i e, pravila o odvajanju schema i subjekata za obradu. S komisija je surađivala s državama članicama, imali smo ministarstva financija i e, tijela za nadzor koji su bili uključeni i s njima smo razgovarali o provedbi uredbe. Imaćemo imat ćemo još jedan takav sastanak u šestom mjesecu, koncentrirat ćemo se na drugi set pravila. Ključno pitanje je hoće li uredba o međunakonim naknadama biti učinkovita, onako kako smo mi predvidjeli. Parlament i vijeće su od nas tražili da provedemo studiju u kojoj procjenjujemo učinak ove uredbe. Mi imamo poseban tim za to koje se bavi takozvanom nultom razinom, dakle parametrima prije stupanja na snagu uredbe, tako da možemo procijeniti učinak e, stupanja na snagu. Danas govorimo o regularnim tehničkim standardima za razdvajanje schema i tijela za e, e, obradu. Kao što smo već rekli, scheme bi trebali biti neovisne što se tiče računovodstva organizacije i donošenja odluka EBA sada e, privodi kraju e, pisanje ovih tehničkih standarda. Kao što znate, u prosincu smo objavili konzultacijski dokument, imali smo saslušanje u veljači. Dakle, ukupno e, komisija je zadovoljna ovim procesom, ali zabrinuti smo zbog kašnjenja. Standardi se ne mogu sada usvojiti prije stupanja na snagu pravila 9.6 i tu dolazi e, u pitanje način na koji će industrija se e, uskladiti s ovim standardima. Imat ćemo i nacrt tehničkih standarda, evo ih je već objavila, ali naravno to neće biti njihova konačna verzija, zato smo mi zabrinuti. E, zabrinuti smo i zbog nekih specifičnih pitanja. Jedno je to što imamo izuzeće u odnosu na inovativne razvoje mi se ovdje pitamo je li to izuzeće preširoko, a također i pitanje uvođenja e, procesa po defaultu, dakle scheme koje bi mogle koristiti nekakve procese po defaultu. Mi se pitamo je li to diskriminatorno ili nije. I još jedno pitanje, trebamo li imati mehanizme kojima ćemo e, izbjeći diskriminaciju? Osim toga, brine nas primjena standarda, odnosno njihova primjenjivost. Imamo li i kodeks ponašanja za zaposlenike u tvrtkama? Nemamo, međutim, sankcije i nije jasno kako ćemo imati konkretnu provedbu. Na samom kraju imamo i prilično širok opis e, toga kako će sheme imati zajedničke, odnosno podijeljene e, e, usluge, ali ne znamo o kakvim pravilima se ovdje radi. Zato mi pratimo ovaj proces EBE e i pozdravljamo konačan rezultat kako bismo mogli provjeriti je li to u skladu sa onime što je predviđeno u uredbi o međubankovnim naknadama. Hvala. Zahvaljujem. A sada dajem riječ izvjestiteljima o ovim pitanjima. Pablo Zalba, izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Hvala što ste nam dali ova objašnjenja. Zahvaljujem predstavnicima koji su danas e, iznijeli sva stajališta. Uredba predviđa da EBA e, predstavi e, regulatorne tehničke standarde komisiji do 9.12. prošle godine. EBA je predstavila nacrt e, tehničkih e, regulatornih mjera, a rok je bio u ožujku 2016. godine. E, EBA će konačni predlog predstaviti u svibnju 2016. godine. To znači da ćemo imati mjesec dana vremena, odnosno tvrtka će imati mjesec dana kako bi se uskladile sa ovim tehničkim regulatornim pravilima što se tiče odvajanja schema kartičnog plaćanja i e, što se tiče obrade podataka, a to je članak broj 7 uredbe. E, ja bih htio znati koje je stajalište Europske komisije u odnosu na ovo kašnjenje e, uzimali u obzir sada komisija mogućnost eh, da se daju nekakve preporuke nadzornim tijelima, odnosno nadležnim tijelima o odgodi rokova kako bismo tvrtkama eh, dali više vremena da se usklade sa propisima iz ove uredbe. Hvala. Hvala Antonio Tajani. Hvala. I hvala i predstavnicima EP i komisije na njihovom izlaganju, ali na onome što su do sad e, napravili, dakle, vezano uz ova e, dva dosjeja. Dakle, vezano uz razmjenu informacija između nacionalnih tijela, dakle, direktiva uslugama plaćanja. Dobro je da je dovršen dio postupka. Ali sam postupak je, rekao bih, na početku. Htio bih podsjetiti mm, i komisiju i EBU na političku volju parlamenta koja mm, se nalazi u direktivi koja je usvojena. Dakle, vezano uz ova dva pitanja, parlament je inzistirao na jednom konceptu, a to je tehnička neutralnost e, postupaka standarde i pravila ne smiju biti načini da se određeni operateri isključe sa tržišta. To vrijedi i za nacionalne, nacionalne nadležna tijela, tako i za bankovne institucije. Naprotiv, ovaj sustav treba biti inkluzivan, treba biti otvoren i neutralan. Dakle, operateri potrošači trebaju razumjeti ove postupke. Trebamo spriječiti da birokratski jezik, e, svojevrsno zatvaranje, da onemoguće sudjelovanje u ovom, ovom sustavu koji je od velike važnosti, kojem bi sustav plaćanja trebao biti otvoren, a on bi e, također trebao odgovoriti na zahtjeve tržišta. Parlament će zato nadzirati kako bi utvrdio da se poštovala njegova volja. To želim ovdje jasno poručiti i EBI i komisiji. Za nas je ovo prioritet. Postavimo pa se na mjesto korisnika, na mjesto potrošača i ne dozvolimo da dođe do isključivanja. Ne zato jer se to konkretno dogodilo, nego zato što je naša zadaća pratiti kako se to ne bi dogodilo. Siguran sam da ćemo od strane EBE e i komisije, da ćemo dobiti pozitivne odgovore e, na ova, htjenja parlamenta. Hvala lijepo. Oli Ludvigson ima riječ. Eh, Hvala lijepa. Ovo pitanje podjele, dakle, dionika na tržištu mislim da je od ključne važnosti kako bismo se osigurali pravilnu tržišnu utakmicu na tržištu. Pa konkurencija je upravo glavni dio ove uredbe, dakle bolja konkurencija će dovesti do smanjenja troškova za potrošače i za male tvrtke i omogućit će stvaranje pravog jedinstvenog tržišta. Nažalost, ova rasprava je ostavljena na drugoj razini zakonodavstva. Kako će u praksi izgledati taj sustav podjele? Nacrt tehničkih e, regulatornih mjera ide u dobrom pravcu. To bi moglo biti nešto funkcionalno. Međutim, najvažnije je da se ovaj tekst ne ublaži kako se budemo približavali konačnoj verziji teksta. Važno je da se provedba tehničkih mjera obavi na odgovarajući način. Neprihvatljivo je da velike tržišni operateri krše pravila koja postoje, zato moramo to nadzirati. Što se tiče PSDA 2, Tehnički standardi koji su usvojeni su od ključne važnosti ukoliko e, želimo da ova direktiva funkcionira u praksi. Potrebna je pravedna tržišna utakmica. A da bismo to postignuli onda su potrebna pravila koja će se jednako primjenjivati na sve. To je jasno sa zakonodavstvom prve razine. Što se tiče komunikacije dionika koji su uključeni, tu imamo neka načela koja valja slijediti. Prije svega sigurnosni zahtjevi. To mora biti jasno, potrošači se moraju osjećati sigurnima cijelo vrijeme. također ne bi smjelo donositi odredbe kojima će se štetiti postojećim poslovnim modelima na tržištu. Neprihvatljivo bi bilo stigmatizirati određene poslovne modele. To treba biti jasno, dakle postojeći modeli se mogu koristiti za obradu plaćanja. To su jasna načela prve razine i to mora biti jasno kod poštovanja druge. Također, banke ne bi smjele sužavati pristup tržištu putem nekih e, mjera koje trenutno uzrokuju probleme na tržištu.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 imati na raspolaganju fleksibilne instrumente gdje mogu koristiti razne platforme, mobilne telefone, računala, ti sustavi moraju biti otvoreni za uđenje budućih mjera. Međutim, riječ je o složenim sustavima, ali opća nit je dosta jasna. Ono što moramo stvoriti jesu pravila koja će omogućiti otvorenu i pravednu konkurenciju gdje sve strane na tržištu mogu pronaći svoje mjesto i zamolio bih komisiju da se drži toga kada bude određivala tehničke standarde. Hvala lijepo. Hvala. Ashley Fox. Hvala vam. Ja bih govorio prije svega o IFR-u. Kolege iz ebs su kada su dosta kasno čuli za svoj mandat. Mislim da su bili pre, pre ljubazni prema zakonodavcu, zato što je ovaj zahtjev došao točno na kraju trijaloga bez ikakve konzultacije sa Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo. Zato nije u redu da se sada kritizira ovo tijelo, što ono kasni, jer smo im nametnuli doista nemoguće vremenske rokove. Kao su, su zakonodavstva trebali bismo biti vrlo pažljivi kada tražimo od komisije drugih europskih vlasti da u dosta kratkim vremenskim rokovima nešto izrade i da to onda predstave pred odborom i da ih se onda pita zašto ovo niste napravili brže. Pa odgovor je, pokoliko pa da smo im dali nešto više vremena, mi smo to trebali zatražiti u konačnim fazama trijaloga i znamo da ono što se tada postiže, ti kompromisi da su nešto se donosi u zadnji trenutak i ako sam dobro shvatio, vijeće, a ne parlament je zatražilo ove tehničke standarde. Dakle, to je moj pogled na ono kako smo se našli u ovoj situaciji. Ono što pokušavamo izbjeći jest ovaj e, beneficirani status, dakle, dionika na tržištu imam pitanje. Imate li primjer koji možete dati odboru gdje su se kršila pravila tržišnog natjecanja? Dakle, da bi se e, pozitivno ocijenila ova mjera odvajanja koju spomenimo. Potom drugo, ukoliko postoje takva kršenja, mislite li da ovo odvajanje organizacije i e, računovodstvenih procesa može garantirati da se možemo nositi s takvim mogućim scenarijima u budućnosti. Sada nekoliko riječi što se tiče PSDA 2. U Ujedinjenoj Kaljevini osnovana je jedna otvorena radna skupina kako bi se tu susreli dakle dionici na tržištu kako bi se odredili otvoreni standardi, dakle tehničke mjere, in sučelja, potrebna sučelja kojima bi se omogućila sigurna podjela podataka između banaka i trećih strana. I zajednički sigurnosni standardi bi trebali olakšati bankama da utvrde imaju li operateri odgovarajuće sigurnosne standarde prije nego što im se daju osobni podaci. Na taj način će se smanjiti rizik eh, za potrošače. Ova radna skupina sugerira stvaranje jednog neovisnog tijela koje bi stvorilo dakle svojevrsnu bijelu listu e, odobrenih e, trećih strana. Bili komisija poduzela nešto slično u području nadležnosti Europske unije? To bi omogućilo da odgovorimo e, na zabrinutost bankovnog sektora kada je riječ o sigurnosnim pitanjima i odgovornosti i PSD-u 2. Hvala lijepo. Hvala. Sofiji izvolite. Hvala. Evo, složila bi se sa ovim Ašlejevim prijedlogom. Koliko pogledam primjer vlastite zemlje, vidim da se koristi ovo nepostojanje zajedničkih standarda da bi se dakle, narušila tržišna utakmica. ovo bi bio dobar korak unaprijed. Potrebno je još neko vrijeme prije nego što PSD2 stupi na snagu i ono se koristi da bi se smanjila konkurencija umjesto da se to vrijeme iskoristi kako bi se anticipiralo otvaranje tržišta. Međutim, imam sasvim drugačije pitanje. Ja sam htjela da se u ovo uključi i SEPA, Dakle, da se stavi na, ovaj, na u ovu točku dnevnog reda, ali vidim da to niste spomenuli, gospodine predsjedavajući. Htjela bih da nas komisija izvijesti o SEPI, dakle, dobili smo e, dosta kasno odgovor komisije. Mislim da je se, za SEPA potrebno jedno duže izvješćivanje o njezinoj primjeni. By the Econ Secretary to the Commission if... Evo, zanima me možemo li dobiti to izvješće u skoroj budućnosti. Hvala. Nema me Mr. Rayman, yes, please. Zastupnik Reman. Hvala. Govorim u ime Svena Gigolda. Imam jednu napomenu i tri pitanja. Što tiče plaćanja kreditnih, kreditnim karticama, operateri na tržištu pokaš, pokušavaju zaobići dakle gornje granice koje su utvrđene u međubankovnim naknadama, dakle povećavaju se naknade koje nisu u području primjene ove uredbe. Je li komisija to zabilježila? Dakle, ove pokušaje za, obilaženja propisa. I u slučaju da je to zabilježeno, koje su mjere poduzete protiv, protiv ovih pokušaja. Potom PSD2 i primjena kako će kako će seba osigurati usiguran pristup uslugama, dakle putem mobilnih platformi, dakle koji se koriste, odnosno uslugama koje se koriste u trenutku plaćanja. Thank you. Marko Valli. Marko Valli, izvolite. Non ho un intervento da fare su questo. Nemam komentara na ovu temu. Thank you. Uh, I see also Barbara Kappel. Ne vidim ni Barbaru Kappel. Dajmo riječ Andrej Ri, izvolite. Da, što se tiče prve napomene. Odgodi, dakle, RTS-a, dakle unutar IFR-a. Ovo je jasno. Mi se doista zalažemo o poštovanju vremenskih rokova. Uglavnom to uspijevamo, ali nažalost u ovom slučaju doista ne možemo. Ovaj mandat je došao dosta kasno u postupku, nismo se uspjeli početi pripremati tijekom pregovora. To je područje koje je potreban veliki feedback operatera na tržištu prije nego što se uopće izradi nacrt e, zahtjeva. I opet je to pitanje naših resursa na raspolaganju. Evo tu je kolega koji je donedavno imao samo jednog suradnika koji se bavio plaćanjima. To je za nas dosta dakle se komplicirano. Dakle, neki RTS stupa na snagu nakon što se počinje primjenjivati prvi dio direktive. To nije neobično. To se već dogodilo. Nekoliko mandata koji su nam dodijeljeni, dakle da se time bavimo nakon što je donesen tekst e, prve razine. E, moglo bi također i doći do odgode u smislu prihvaćanja od strane komisije ili nadzornih mjera, dakle od strane parlamenta ili vijeća. Dakle, to ono što želim reći da se to događa. Međutim, što mi radimo, kako bismo se s time nosili? Pa u našem dokumentu ističemo da ćemo se osigurati da naš dokument bude prilike spreman u isto vrijeme kada ovaj regulatorni standard bude postao obavezan za operatere kako bi ovi dionici mogli osigurati svoju neovisnost od donošenja odluka i kako bi se mogli početi pozivati na standarde i tako jednako i vlasti bi mogle koristiti ove standarde u provođenju fazi provođenja. Dakle, to, na taj način bismo se nosili sa ovim tranzicijskim razdobljem. Ja sam nam je naglasak parlamenta koji je stavljen na neutralnost postupka, dakle standardi moraju biti otvoreni, moramo e, se osigurati da se ovaj, korist, da, da, da konačni potrošači osjete ovu korist iz ovog sustava i to je ono što nas vodi u našem radu i zato se konzultiramo s vama kako bismo uspjeli dostići te, kako bismo uspjeli ispuniti te zahtjeve tijekom svoga rada. Tako što sam čuo da mislite da fes om idemo u dobrom pravcu. To se vidi u komentarima koje smo primili. Nadam se da će se ono ubrzo vidjeti u EFR-u. Ne želimo prisiliti trenutno operatere, ograničiti im poslovne modele na raspolaganju. Mi se zalažemo za proporcionalnost i želimo da se to ogleda i u različitim poslovnim praksama, međutim želimo također da se provode zajednički standardi i načela kada je riječ o, kriterijima koji su propisani u zakonodavnom okviru. Dirk, ne znam, želiš li ti preuzeti dio pitanja? Ne mislim da su sva pitanja direktno za nas. Kada je riječ o stvaranju naležnih tijela na europskoj razini koje bi se dakle trebale uvjeriti u, u, sigurnost ovih postupaka. Mi, smo spremni, dakle unutar PSDA 2, Dakle, imamo osiguran zakonski mandat kada je riječ o konvergenciji praksi, suradnji između nadležnih tijela. Dakle, u tom trenutnom okviru nudimo dakle suradnju e, možemo se dakle uvjeriti u suradnju između nadležnih tijela i ovdje bih se zaustavio. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin Sales. Pa, ja bih se prvo dotaknula međubankovnih naknada. Tu sam si zapisala neke stvari, bit ću kratka. Pitanje zastupnika Zalbe dakle, provedba e, stavka 7 biliona trebala biti odgođena, mislimo da to ne je potrebno. Nacionalna tijela su u stanju provoditi ove odredbe. Članak 7 stavak 6 veli da EBA može razviti standarde, ali ne mora. Dakle, moglo se dogoditi da EBA ne razvije standarde i onda bi sve bilo u rukama nacionalnih tijela. Dakle, mislimo da oni mogu provoditi već ovaj članak kakav on jest. Oni mogu pogledati na crte standarda koje je objavila EBA, ali su slobodni odlučiti hoće li to učiniti. Dakle, to ne mora nužno odgoditi primjenu. Potom smo zabilježili ono što je rekao gospodin Ludvigsen. Dakle, uredba se ne bi smjela ublažiti. To ćemo uzeti u obzir u svom dijalogu sa EBOM, jednom kada dobijemo konačni nacrt Gospodin Fox. A dobro je da dati više vremena, dakle, bi i nama, i to pozdravljam, ali kao što sam rekla, standardi se nisu trebali razviti. Dobro je da su oni ovdje, da ih je EBA odlučila razviti. Dobro da se pita industrija što misli. Također potrebni su detaljniji standardi i vijeće parlament i komisije imaju mogućnost time se pozabaviti. Ali ovo se dakle nije trebalo dogoditi, te je zato dobar, odnosno pozitivan rezultat. Nema potrebe za odgodom. Također mislimo da EBA naporno radi. Što se tiče primjera za koje ste pitali, da li je bilo problema. Ma imamo te primjere u energetskom sektoru, ali mislim da niste to tražili redovno dobivamo mm, neformalne prijave, dakle žalbe dionika iz industrije koji kažu da neki nude pakete usluge ili koriste samo vlastitu obradu podataka, ali ako pogledate, postoji slučaj u Nizozemskoj još s kraja 90-ih, kada su nadležna tijela prisilila banke da raspolažu zajedničkom infrastrukturom i to je razbilo te pakete. Potom i same banke su unutar okvira SEPE odlučile imati podjelu ovih e, schema infrastrukture. Također Europska središnja banka je razvila standarde za podjelu ovih djelatnosti. I zadnje, primjedba gospodina Gigolda tome postoje li pritužbe dakle, na činjenicu da banke izmišljaju nove naknade? Da, svjesni smo toga, time se ozbiljno bavimo. Dakle, moramo biti oprezni. Činjenica da dolazi do rasta naknada mm, nije nužno pokazatelj obilaženja pravila. Svjesni smo ovih e, tvrdnji i pozabavit ćemo se njima zajedno sa nacionalnim nadzornim tijelima. Pa oni bi se možda njima trebali prije svega baviti. Hvala lijepa. Hvala, sljedeći govornik. Hvala, samo nekoliko riječi o PSD2. Slažemo se sa komentarima koje su iznijeli kolega Tajani i kolega Ludvigson, a to je da e, treba poštivati osnovna načela revidirane direktive o platnim uslugama. Naša je dužnost da se pobrinemo da se poštuje inicijalna namjera zakonodavaca. To ćemo djelomično postići kroz prenošenje u nacionalno zakonodavstvo. Na tome radimo zajedno s državama članicama i to radimo u sklopu redovnog nadzora koji vršimo nakon e, prenošenja i primjene europskog zakonodavstva. To spada u naše osnovne nadležnosti u Europskoj komisiji. Ponekad se događa da neki iz bankarske industrije pokušavaju spriječiti ulazak novih igrača na tržište, mi smo toga svjesni, to je u nekim slučajevima točno. U kontaktu smo s industrijom, potrošačima, bankama, e, zatim e, isto tako institucijama za plaćanje i države članice se pripremaju za provedbu e, ove direktive i isto tako pokušavaju prilagoditi informatičku infrastrukturu. Jasno je da se tržište priprema za nadolazeće promjene koje će se materializirati 18. E, siječnja. Nekoliko kratkih komentara vezano uz napore koje se poduzimaju u Ujedinjenoj kraljevini, na što nas je podsjetio kolega Fox. Mi smo s velikim zanimanjem čitali dokumente otvorene radne skupine za bankarstvo iz Ujedinjene kraljevine. Mi smo u kontaktu s dionicima i think tankovima i postoji dakle u Ujedinjenoj kraljevini je tu situacija vrlo dinamična. Što se tiče mogućnosti da se uspostavi neko tijelo koje bi davalo odobranje TTIP-ovima, to nije e, predviđeno zakonodavstvom. Moja prva reakcija bila bi da bi možda bilo dobro da se koncentriramo na točnu primjenu prve razine, dobru pripremu tehničkih standarda i smjernica EBE, e, na tome i radimo. Moramo se time malo više pozabaviti. I da odgovorim kolegici Intervalt vezano uz jedinstveno područje plaćanja u eurima. Komisija radi na tome dosta ustrajno. Kao što se sjećate, rok je prebačen na kolovoz e, sa veljače, tako da sada kasnimo u primjeni SEPE već dvije godine. U pravnom smislu su sve države članice uskladile svoje zakonodavstvo, ali građani se žale da imaju određenih problema, posebno sa e, izravnim izravnom debitnom naplatom. Mi e, to pratimo, imamo e, deset pilot predmeta protiv deset država članica, to je zapravo faza prije pokretanja postupka zbog kršenja prava i e, to je podeglo razinu svijesti. Situacija se bitno promijenila posebno u četiri velike države članice. Najveće pritužbi je došlo iz tih zemalja, govorim dakle o četiri države članice, a moram priznati da u posljednje vrijeme nismo dobili nove pritužbe od strane krajnjih korisnika. Očito je da su u posljednjih 12 mjeseci poduzete neke mjere i da smo dobili obavijest o nadležnom tijelu koje će se pobrinuti za provedbu eh, ovih pravila. Ali ako želite mogu vam eh, dati dodatne informacije u bilateralnom formatu. Hvala i hvala što ste odgovorili na usmeno pitanje kolegice Interfeld. Nadam se da je zadovoljno vašim odgovorom i sam sada možemo zaključiti ovaj dio sastanka. Zahvaljujem Andreju Riju, predstavniku komisije, na ovoj važnoj razmjeni informacija o jednoj mjerodavnoj sastavnici financijskog tržišta i financijskih integracija. Hvala, sada ćemo nakratko prekinuti sastanak. Nastavit ćemo u 11.45 kada ćemo održati glasovanje. Hvala.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

Dear Uvaženi kolege, molim vas da saznate mjesta, tako da možemo započeti s glasovanjem. Lijepo vas molim da najprije obavimo testiranje. Otvaram glasovanje. Molim vas, e, ovo je probno glasovanje, molim sve da glasuju. Hvala. Hvala, mislim da možemo reći da je ovo testiranje uspješno obavljeno i sada prelazimo na prvo izvješće. Darius Rosatio o je automatskoj razmjeni informacija o području oporezivanja. Amandman 78. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usva se. Amandman 81. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje o amandmanu 81. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 84. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje o 84. amandmanu. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 85. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 86. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 87. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Čini mi se da se odbija. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 88. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. 88. amandman. Otvaram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 89. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 92. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Čini mi se da se odbija. Imamo jednog zastupnika EPP-a Viška. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 90. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 91. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis A. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 96. Tko je za, protiv, suzdržani? Provjerit ćemo. 96. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 97 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 98. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. 98. amandman. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 99. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 100. Za? Protiv? Suzdržani? Čini mi se da se usvaja, ali provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se jednim glasom viška. Amandman 101. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 102. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 103. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 107. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Žao mi je. Vidio sam, mislio sam da počne glasuju za. 108. za, protiv. Provjerit ćemo. Odbija se 109. za, protiv, suzdržani, odbija se. 110. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo 110. amandman. Molim vas da glasujete. Zatvorim glasovanje. Odbija se. 111. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 104. Za? Protiv? Suzdržani? Ispričavam se, morat ćemo provjeriti. Zamolit ću zastupnike efdd da dignu ruku jer protivno moramo svaki put ići na provjeru. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 112. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 113. za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. 113. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 114. za. Protiv. Suzdržani. Čini mi se da je isto većina, ali napravit ćemo provjeru. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 115. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 116. za, protiv, elektroničko glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Jedan glas više za. 117. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis B, prvi dio, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 6, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 122. za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo, otvorom glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 123. Tko je za? Protiv, suzdržani, Usva se. 124. Za? Protiv, suzdržani, odbija se. 125. Za? protiv, suzdržani, elektronička provjera, otvaram glasovanje, 125. amandman. Zatvaram glasovanje, odbije se. 127. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 128. tko je za, protiv, Provjerit ćemo. Elektroničko glasovanje o 128. amandmanu. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 129. za. Protiv. Suzdržani. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 130. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 131. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 132. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 137. Za? Protiv? Provjerit ćemo. 137. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 138. Za. Protiv. Suzdržani. Provjera. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 139. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 140. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Elektronička provjera. Otvaram glasovanje. Ispričavam se, vidio sam da ste digli ruku. Onda je sigurno usvojeno. Hvala. Vi ste kasnije digli ruku. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 141. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Zatvara se. E, dakle, odbija se. 142. Za, protiv, provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman broj 7. Tko je za? Protiv? suzdržan, Usvaja se. Amandman broj 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis C. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvoja se. Amandman 15. Za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman broj 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? isti je ishod. Usvaja se. 17. amandman. Tko je za? Protiv? Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis D za. Protiv suzdržani usvaja se. Kompromis E za. Protiv suzdržani usvaja se. Amandman 34. za. Protiv. Provjerit ćemo. Mislim da se odbija. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 35. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 36. Ne. To se ne razmeta. 37. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 38. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 40. Za? Protiv? suzdržani, elektronička provjera, odbija se, ali da provjerimo. Zatvaram glasovanje, odbija se. 41. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 42. tko je za, protiv, Elektronička provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Jedan glas više protiv. E, kompromis. E, amandman 45. Za. Protiv. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. PP Imamo jednog zastupnika Pučana Viška. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Jednim glasom više. Amandman 46. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 47. Za? Protiv? Elektronička provjera. Otvaram glasovanje o 47. amandmanu. Usvaja se. Kompromis G, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis H, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 60. za, protiv, suzdržani, usvaja se Elektronička provjera, mislim da se usvaja, no provjerit ćemo. Jesu li svi glasovali? E, zatvaram glasovanje. I izjednačeno je, dakle, odbija se. Amandman 61 za, protiv, suzdržani, odbija se. E, ispričavam se, pučani su za ili protiv? O, u redu, provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 62. za, protiv, suzdržani. Elektronička provjera, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 63. za. Protiv. Suzdržani. Ne vidim alde. Provjerit ćemo. Molim vas da podignete ruku. da je protiv. Izgleda kao da će se odbiti. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 64. Tko je za? Protiv? Elektronička provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 65 za. Protiv. Otvaram glasovanje o 65. amandmanu. Zatvaram glasovanje. Dakle, situacija je izjednačena. Odbija se. 66. Za. Protiv. Provjerit ćemo. Hmm? very short. Everything is is open. Eh, is closed. glasanje, zatvaram glasanje. Odbija se. Jedan glas više protiv. 69. za protiv? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 70 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Možda je bilo bolje da odmah tako glasanju. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 71 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 72 za. Protiv. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 73. za. Protiv. Provjerit ćemo. 73. amandman. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 74. za. Protiv. Usva se. 75. za. Protiv suzdržani odbija se. 76. za. Protiv suzdržani odbija se. Kompromis I za. Protiv suzdržani usvaja se. 67. i 68. amandman. Imamo dva odvojena glasovanja poimeničnim glasovanjem. 67. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 68. Ponovno poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Tajništvo me upozorava da nisu istovjetni, tako da moramo glasovati o oba amandmana. Sad otvaram glasovanje o drugom amandmanu. Zatvaram glasovanje i odbija se. 133 tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 39. Ne, ispričavam se. Ne razmatra se. Dakle, 135. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerit ćemo. 135. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 134 za, protiv, suzdržani, odbija se. 136 za, protiv, odbija se. Dakle, sada ćemo glasovati o tekstu kako je izmijenjen. Glasujemo poimeničnim glasovanjem, otvaram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram glasovanje. 46 za, 0 protiv i 11 suzdržanih glasova. Sada ćemo glasovati o zakonodavnom prijedlogu. Otvaram glasovanje. Pojmeničnim glasovanjem još jedan put. Molim da glasujete. Dosta kolega još nije glasovalo. Imamo jednog pučana viška. Zatvaram glasovanje. 45 za, 0 protiv i 11 suzdržanih glasova. Čestitke izvjestitelju. Ovaj zakonodavni prijedlog je usvojen. Sada prelazimo na sljedeći nacrt izvješća Jakoba von Weizsackera. Preporuke komisije o virtualnim valutama. Kompromis broj 1. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Imko 9. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis B. Za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis C za protiv suzdržani usvaja se amandman 60 koji je za pučani za protiv suzdržani mislim da se odbija no provjerit ćemo otvaram glasovanje Izvorna politička konstelacija. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 62. To je za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 63. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 64. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 65 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 66 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis D za, protiv, suzdržani, usvaja se. Imko 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 69 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 70 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis E za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis F za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis G za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 84 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 85 za, protiv, provjera. 85. amandman, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 86 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis H prvi dio za protiv suzdržani usvaja se. Drugi dio za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis I za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis J za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ko, amandman 101 za, protiv, suzdržani, provjera. Amandman 101. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis K za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis L za, protiv, suzdržani, usvaja se. Imko 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Navod 1. Možemo glasovati skupno o ovom navodu. Amandman treći. Je li u redu da glasujemo skupno? Dobro. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis M za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, odbija se. Imko ne. Imko 2 da, za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 9 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 10 za, protiv, provjera. Amandman broj 10, otvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se amandman 11 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 13 za, protiv, provjera. 13. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Jedan glas razlike. Amandman 14. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 15. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 16. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 17. za, protiv, suzdržani, odbija se. 18. za, protiv, suzdržani, odbija se. 19. za, protiv, suzdržani, odbija se. Glasujemo o tekstu onako kako je izmijenjen. Otvaram glasovanje, poimenično glasovanje. Zatvaram glasovanje. 45 54 za, jedan protiv, dva glasa su suzdržana. Usvojeno je. Čestitam izvjestitelju. A sada glasujemo o izvješću gospodina Stolojana. Mislim da je ovo najduži naslov koji smo do sada imali, pa ga neću pročitati. MSF, MRS, Fragipiob, Evo, rezimea, kompromis broj B, uz usmeni amandman zelenih, tko je za, protiv, provjera, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman 43 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 44 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 45 za, protiv, suzdržani. Usvaja se kompromis C, tko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se Amandman 48 za, protiv, suzdržani usvaja se, 49 za, protiv, suzdržani odbija se, 50 za protiv, suzdržani usvaja se, 51 s usmenim amandmanom za protiv provjera, otvaram glasovanje, Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 52 za. Protiv. Provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis D, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis E, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 60. za, protiv, suzdržani, odbija se. 62. za, protiv, provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis F za protiv suzdržani usvaja se. Kont 11 s usmenim amandmanom za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis G za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 66 za protiv Provjera. Otvaram glasovanje. Šestdeset šest zatvaram glasovanje. Odbija se kompromis H, prvi dio. Ne, oprostite, kompromis H uz usmeni amandman. Za, protiv, Provjera. Otvaram glasovanje. Kompromis s usmenim amandmanom. Neki kolege još trebaju glasovati. Zatvaram glasovanje. Odbija se, razlika je jedan glas, kompromis H, za, protiv, suzdržani, usvaja se, amandman 71, za, protiv, provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se kompromis i za, protiv, suzdržani. Usvaja se e, stavak 10. Izvorni tekst za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis j za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 77. za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis JA za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis K za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis L za protiv suzdržani usvaja se. Amandmanom 81. za protiv suzdržani usvaja se, 82. za, protiv suzdržani usvaja se, 83. za, protiv suzdržani usvaja se, 87. za, protiv provjera, 87. amandman, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se jedan glas razlike, 88. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se, 89. za, protiv. Mislim da je to većina, ali provjerit ćemo, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Da, odbija se s jednim glasom razlike, amandman 90. uz usmeni amandman izvjestitelja za, protiv, suzdržani, usvaja se. 91. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 92. za, protiv, suzdržani, odbija se. Izvorni tekst, još uvijek trebamo glasovati, ne. Kompromis M za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis N uz usmeni amandman Prvo ćemo glasovati o prvom dijelu s usmenim amandmanom. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se odbija. Možemo provjeriti kako bismo bili sigurni. Prvi dio uz usmeni amandman. Zatvaram glasovanje. Da, odbija se. A sada glasujemo u drugom dijelu. Drugi dio, dakle. Za, drugi dio. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo drugi dio. Otvaram glasovanje.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 Stavak 18. Izvorni tekst koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Navod prvi. Izvorni tekst koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman drugi. Navod drugi. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman drugi. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Navod 3. Izvorni tekst za, protiv, suzdržani, usvaja se navod 3a uz usmeni amandman za protiv suzdržani usvaja se. Navod 4 do 11 izvorni tekst koji je za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 3 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 4 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 5 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 6 za protiv suzdržani usvaja se. Izvorni tekst navodi od 13 do 14 za protiv suzdržani usvaja se, amandman 7 za protiv suzdržani usvaja se, izvorni tekst navod 15 za protiv suzdržani usvaja se, 15 bi uz usmeni amandman za protiv suzdržani usvaja se, izvorni tekst navod 16 do 18 je za protiv suzdržani usvaja se, kompromis P za protiv suzdržani usvaja se, amandman 12 za protiv suzdržani usvaja se, kompromis Q za protiv suzdržani usvaja se, amandman 16 uz usmeni amandman izvjestitelja za protiv suzdržani usvaja se, kompromis R za protiv suzdržani usvaja se, kompromis S za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 21. s usmenim amandmanom izvjestitelja za, protiv, provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se kompromis te za protiv, suzdržani, usvaja sam. Kompromis TA za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis U za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis U A, za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis V za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 33 za protiv suzdržani usvaja se. Uvodna izjava J, izvorni tekst, za protiv suzdržani usvaja se, kompromis duplo V, za protiv suzdržani usvaja se, amandman 36, za protiv suzdržani usvaja se, Uvodna izjava M, izvorni tekst, to je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada glasujemo o tekstu kako je izmijenjen, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 52 za, 5 eh, suzdržanih glasova. Čestitam izvjestitelju. A sada Sljedeće glasovanje, e, nacrt mišljenja gospodina Tremoze o nadzoru provedbe prava Unije, godišnje izvješće za 2014. godinu. Kompromis AA za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis A, tko je za, protiv suzdržani usvojeno. Kompromis B, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 14 za, protiv. Provjerimo amandman 14. Close. glasovanje usvojeno. Amandman 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Kompromis BA. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis C. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Drugi dio. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis D. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Kompromis E. U dva dijela. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio za. Protiv. Provjerimo drugi dio. Otvaram glasovanja. Vote is Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 30. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 32 za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Amandman 32 favor? This will be also rejected by... Vote is closed. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Kompromis F. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amalman 38. Za. Protiv. Provjerimo amandman 38. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 39 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 6. Izvorni tekst. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis H. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 48 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 49 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 50 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis I za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 55 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 56 za, protiv, suzdržani. Provjerimo, otvaram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Kompromis je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 63 za, protiv, suzdržani, otvaram glasovanje provjerimo 63. Vote glasovanje. Odbijeno. Kompromis K. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 70 za. Protiv? Suzdržani? Mislim usvojeno, ali provjerimo. Vote disclose. Zatvaram glasovanje. Usvojeno 71 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis L za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 78 za, protiv. Provjerimo amandman 78. Vote is closed. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Glasujemo o ovako izmijenjenom tekstu. Otvaram glasovanje. Roll call vote. glasovanje, dakle. Vote is closed. glasovanje. 32 za, 24 protiv, nema suzdržanih, usvojeno. Čestitamo izvjestitelju. I ovime možemo zaključiti sastanak. Idući sastanak ponedjeljak popodne 23. svibnja 3 do 18.30 i utorak od 24. svibnja od 9 do 12.30. Hvala lijepo. sastanak je zatvoren.